Hvala, dobro. E, usprkos tome što su neki kolege članovi odbora ITRE još uvijek u dvorani, morat ćemo započeti s našim sastankom. Kao prvo imamo usvajanje dnevnog reda. Ako nema nikakvih primjedbi, onda možemo bez izmjena usvojiti prijedlog dnevnog reda. Molim vas, molim vas tišinu. Kolege iz odbora ITRE, molim vas da izđete iz dvorane ako želite razgovarati. Please leave the room. Lijepo vas molim za razumijevanje, molim vas da napustite dvoranu. Molim vas, <laughs> hvala vam. Unaprijed hvala. Dobro, evo, još malo. Dakle, imamo izmjene u sastavu tajništva odbora Envi. Pozdravljam Giacomo Fasinija koji se 1. prosinca pridružio, iz glavne uprave EXPO, tajništvu Envija i također pozdravljam kolegice koje će napustiti e, tajništvo od 1. siječnja. To su kolegice Eva Kanjevska i Nina Neuman. Želim im u ime odbora Envi zahvaliti na podršci tijekom prethodnih godina i želim im mnogo sreće u daljem radu. Hvala. Što se tiče prevođenja, imamo prevođenje na 20 jezika uz izuzetak estonskog, latvijskog, irskog i možda danskog. Kao i obično, ovaj sastanak se može pratiti elektroničkim putem eh, posredstvom aplikacije e-meeting. Dakle, sastanak se prenosi uživo na internetu. Sada dolazimo do četvrte točke dnevnog reda. To su opet e, glasovanja. Znam da ste umorni, ali ćemo to odraditi brzo. Kao prvo imamo reformu sustava Europske unije za vlastite izvore prihoda. Izvjestitelj je Ivo Belet. Možemo odmah krenuti od prvog kompromisnog amandmana za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis dva za protiv suzdržani usvaja se. Amandman sedmi za protiv suzdržani odbija se. Amandman 9 za protiv suzdržani odbija se. Kompromis treći za protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis četvrti, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 33. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis peti, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 40. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 74. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis e, devet za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis e, osam za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Has everybody voted? Jesu li svi glasovali? Jesu li stvarno svi glasovali? Onda zatvoram glasovanje. Usvaja se. Završeno glasovanje elektroničkim putem. Tko je za? Ispričavam se. Zatvaram glasovanje. Ne, još ne. Ispričavam se. Prespori ste. Samo pritisnite gumb. Zatvaram glasovanje. Usvaja se i Čestitke izvjestitelju. Sada prelazimo na petu točku. Europska strategija za promicanje us, proteinskih usjeva. Izvjestitelj je Đorđi Holveni. Kompromis prvi za, protiv, suzdržani, usvaja se. 12. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. 16. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 19. za, protiv, suzdržani, odbija se. 22. za, protiv, suzdržani, odbija se. 23. za, protiv, suzdržani, odbija se. 25. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 31. za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 34. za. 30. za, protiv, suzdržani. Odbija se. 29. za, protiv, suzdržani. Odbija se. 28. za, protiv, suzdržani, usve se. 27. za, protiv, suzdržani, odbija se. 26. za, protiv, suzdržani, odbija se. 32. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 33. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis drugi za, protiv, suzdržani, usvaja se. 39. za, protiv, suzdržani, odbija se. 40. za, protiv, protiv? Molim vas, podignite ruku ako ste protiv. Suzdržani? Provjerit ću. Provjeravamo 40. amandman. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Treći kompromis za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Amandman 42. u dva dijela. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 50. za, e, ne razmatra se. 52 dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. 51. za, protiv, suzdržani, odbija se. 52. za, protiv, suzdržani. Ispričavam se, moramo provjeriti. 52. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 53. za. Protiv, suzdržani. Usvaja se. 54. za. Protiv, suzdržani, odbija se. 55. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 56. za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 57. za, protiv, suzdržani, Odbija se. 58 za. Ispričavam se. Amandman 58 je prvi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Drugi dio za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 59 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 60 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. U redu, možemo provjeriti. 62. Provjeravamo 62. amandman. Zatvaram glasovanje. Usva se. 64. Za, protiv, suzdržani. Odbija se. 61. Za, protiv, suzdržani. Odbija se. Znači kompromis četvrti za, protiv, suzdržani, usvaja se. 77. za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo ako želite. U redu. 77. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis peti za, protiv, suzdržani, usva se. Amandman osmi, dva za, protiv, suzdržani, odbija se. 85. za, protiv, suzdržani, odbija se. 86. za, protiv, suzdržani, odbija se. 87. za, protiv, suzdržani, odbija se. 93. za, protiv, suzdržani, odbija se. 88 za, u redu 93. Provjerit ćemo 93. Odbija se 88 za, protiv, suzdržani. Ne vidim znak od EPP. 88 još jedan put za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 92 za, protiv, suzdržani odbija se. 90 za, protiv, suzdržani, odbio se. 89. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 91. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 96. Tri amandmana se ne razmatraju. 94. E, prvi dio za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo ali ne vidim vaše ruke. And Zatvaram glasovanje. Usvaja se drugi dio. Za, protiv, suzdržani odbija se. 20 za, protiv, suzdržani odbija se. 21 za, protiv, suzdržani ne znam, moramo provjeriti. Molim vas samo da podignete ruku, u istinu bi nam to bilo korisno ako glasujemo podizanjem ruke. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 24. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 63. Za, protiv, Suzdržani? Provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 97. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se 98 za. Protiv? Suzdržani? Odbija se 99 za. Protiv? Suzdržani odbija se. Stoti za. Protiv. Provjerit ćemo. Zatvaram glasanje. Usvoja se 101. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 102. Za. Protiv suzdržani, odbija se. 103. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 104. za, protiv, suzdržani, odbija se. 105. za, protiv, suzdržani, odbija se. 106. za, protiv, provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis šesti za, protiv, suzdržani, usvaja se. 116. za, protiv, suzdržani, odbija se. 114. za, protiv, suzdržani, odbija se. 115. za, protiv, suzdržani, odbija se. 117. za, protiv, suzdržani, odbija se. 118. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 120 za, želite provjeru za 118. u redu. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Hvala. 120. za, protiv, suzdržani, odbija se. 119. za, protiv, suzdržani, odbija se.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 protiv, suzdržani, usvaja se. I završno glasovanje elektroničkim putem. Zatvaram glasovanje. Usvaja se i čestitke izvjestitelju i hvala vam eh, što ste me podsjetili da provjerim. Zamolio bih one koji će nas e, napustiti e, zato da proslave što god, da to učine brzo.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 Hvala vam. Mi nastavljamo sa šestom točkom dnevnog e, reda. To je Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike, godišnji pregled rasta za 2018. Daću riječ odmah e, našem izvjestitelju, gospodinu Melu koji je član kluba zastupnika Pučana. Gospodine Memo, izvolite, imate riječ. Molim za tišinu, kolege. Hvala. vam. Politika su na i i e Govorit ćemo dakle o ekonomskim i socijalnim politikama u okviru održivog rasta. O tome govori Europski semestar. A dokument koji predlažem predstavljat će, nadam se, temelje zahvaljujući kojima ćemo moći više raditi. Prije svega kako bismo u praksi proveli načela Europskog socijalnog stupa, sve države članice, europske institucije i svi socijalni partneri su se za to odlučili. A drugo je zdravlje. Zdravlje je samo po sebi vrijednost i moramo ojačati socijalnu koheziju i e, blagostanje. A u sadašnjim okvirima svi smo svjesni sadašnje situacije. Moramo dakle ojačati civilnu zaštitu, dati više mogućnosti na nacionalnoj razini, međutim i ojačati na europskoj razini borbu protiv šumskih požara. Ali nije to sve. Sada ima velik, voda velika suša na jugu Europe. Ima puno uragana i isto tako drugih vremenskih nepogoda. Dakle, potpisnici Pariškog sporazuma morali bi imati i e, jaku opredjeljenost e, da rade na tome. Trebamo dakle raditi više na upravljanju šumama i e, moramo se više boriti protiv klimatskih promjena. Hvala. Ne vidim naše izvjestitelje u sjeni. Gospođa Konješka isto nije tu, iz Želi li se netko od zastupnika javiti za riječ? Ako ne, onda riječ predajem komisiji. Hvala. Nadam se da me čujete jer e, ne vidim mikrofon. Možda se parlament e, modernizirao da ne brinute. Svi vas čuju. Pa evo, dobro i ja sam zadužen za provedbu i podršku državama članicama za okoliš. Komisija bi željela kao prvo zahvaliti e, odboru Envi Europskog parlamenta na podršci koju ste nam dali na tome što ste se pozabavili ovom temom kao i okolišnom dimenzijom godišnjeg pregleda rasta u europskom semestru. Isto tako, hvala vam što podupirete naša nastojanja u smislu većeg ozelenjivanja svih naših e, politika. Što se tiče komentara e, na nacrtja ovog mišljenja u stavku prvome, govori se o novom modelu za strukturne e, reforme i za odabire projekata u smislu investicija. Možda se sjećate da 22. svibnja se e, je bilo naglašeno kako su svi ciljevi održivog e, razdoblja e, uključene u, u europski semestar. Godišnji pregled rasta za 2018. usmjeren je upravo na ulaganja koja uključuju poticanje poticanje svih projekata koji su okrenuti prema okolišnoj e, dimenziji. U pregledu se također spominje kako ciljevi e, što se tiče kružnog gospodarstva i zdravlja mogu povećati broj radnih e, mjesta Važno je isto tako ulagati u biogoriva, u infrastrukture. To su samo neki od primjera na koji bismo trebali e, raditi. Mi stoga pozivamo ovaj odbor da i dalje daje podršku u radu na ovim područjima. U stavku osmom poziva se komisija za, održa, za održavu strategiju šuma. Mi se u potpunosti slažemo e, što se tiče održivog upravljanja šuma. Važno je da šume budu ne samo otpornije na klimatske promjene, nego da se bolje iskoristi njihov potencijal kako bi se ublažile klimatske promjene jer su to zapravo e, e, e, filteri odnosno načini na koji se smanjuje CO2 tu je i naša strategija prilagodbe klimatskim klimatskim promjenama imamo čitav niz instrumenata koji su nam na raspolaganju Eh, imamo eh, direktivu o eh, ruralnom razvoju i slično. Nedavno, 23. studenog ove godine, zbog velikih šumskih požara, komisija je predložila uspostavljanje rezerve za, za Isto tako želimo ojačati napore civilne zaštite upravo u smislu zaštite od šumskih požara. Sve te odbore, ciljeve i strategije treba i provesti baš kao što sam spomenuo i u smislu boljeg i održivijeg upravljanja šumama. Naši, su, naši komentari idu u dva smjera. Mi molimo vaš odbor da podupre e, uključivanje specifičnih područja u stavak prvi vašeg nacrta mišljenja, a drugi komentar se odnosi na prijedloge vezane za upravljanje šumama koje pozdravljam. Hvala vam na vašoj potpori. je li se još netko iz komisije javio za riječ? Izvolite. Imate riječ. Vrlo kratak e, komentar i ja želim e, zahvaliti ovaj odbere u ime tajništva našeg odjela e, pozorno pratimo vaš e, rad. Europski semestar je prilika, prilika za daljnji razvoj, stoga vam želimo sve najbolje i u budućem radu. Izvjestitelj ne želi više komentirati. Amendmane treba poslati do 13. prosinca ove godine na engleskom. E, glasanje će biti krajem e, siječnja, 24. i 25. siječnja a u Ekonu će se glasati 22. veljače sljedeće godine. Moramo prvo provjeriti jesu li naši gosti već tu, a na osnovu toga ćemo zaključiti hoćemo li odmah prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. Dakle, moram provjeriti i dobiti informaciju je li gospodin Razi već tu.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 možemo nastaviti sa sedmom točkom našeg dnevnog reda, to je razmjena mišljenja s gospodinom Gvidom Razijem, izvršnim direktorom Europske agencije za lijekove. Ovo je dio našeg redovitog dijaloga sa EMOM. Drago nam je što imamo priliku porazgovarati o planu rada agencije za 2017. i za sljedeće, za sljedeće e, razdoblje i možemo čuti što je nova u okviru agencije. Dakle, s velikim zadovoljstvom predajem riječ e, Guidu. Hvala gospodine predsjedavatelj, dame i gospodo. E, dobar vam dan, velika je čast biti opet tu s vama i predati vam izvješće o našem radu prošle godine. Zahvaljujem isto tako gospođi Biljani Borzan na vrlo dobroj e, suradnji. Iza nas je e, godina e, velike nesigurnosti, međutim mi konačno znamo da se selimo u Amsterdam preseljenje e, naše mreže e, iz Ujedinjene kraljevine e, znači veliki pritisak i veliki izazov za naše poslovanje. Više od 40 naših djelatnika radi na tome, isključivo na tome i ne obavlja svoje uobičajene zadatke. Sve to dolazi dodatno u odnosu na e, rezove u smislu broja radnih mjesta koje smo odradili e, proteklih godina. Sve se to naravno odražava i na količinu posla i na proračun. Neće vas e, čuditi da su mnoge naše aktivnosti da već pokazuju znakove svega toga. Morali smo smanjili, smanjiti revizije, obuku i Isto tako odgodili smo ažuriranje naše informacijske infrastrukture e, zato što smo morali zapravo preusmjeriti e, djelatnike da rade na telematskim e, projektima. A isto tako preseljavamo doista svu tu strukturu. A osim toga morali smo usporiti e, e, način pružanja podataka o kliničkim ispitivanjima, morali smo smanjiti broj sastanaka i konferencijama s našim e, partnerima, a isto tako obustavili smo planove za europski web portal koji bi donosio javne informacije o svim lijekovima koji dobiju ovlaštenje u Europskoj uniji. Vjerojatno još nitko nije primijetio te e, promjene zbog naših e, zadataka, a izbjeg toga što to djelatnici predano rade na ispunjavanju svojih e, zadaća, ispunjavanju našeg radnog probatka. Međutim, moramo biti spremni. E, u budućnost e, će sve to postati vidljivo na našem radu, osjetit će se i na kvaliteti našeg rada. Sve to moramo imati na pameti no, unatoč tome možemo biti zadovoljni s našim ovogodišnjim radom, e, zato što smo obavljali nasne osnovne e, zadaće, održali standarde i kvalitetu koju očekujete od nas. A osim toga, uspjeli smo dodati neke druge aktivnosti. E, primjerice, prije dva tjedna Eh, oživio je novi sustav eh, Eudra Vigilance. To je važan informacijski sustav koji je okosnica za izvješćivanje o e, nuspojavama e, lijekova. E, nova verzija omogućava i analizu i izvješćivanje i to na mnogo, mnogo lakši način. U rujnu smo održali i prvo javno saslušanje u EMI vaša eh, kolegica Linda McEwan eh, je rekla sljedeće. Eh, kada date pacijentima platformu, dati pacijentima platformu da ispričaju svoju priču je doista ispravno. Zahvaljujem vašem odboru zato što ste igrali ključnu ulogu u omogućavanju održavanju ovog javnog saslušanja. Također mi želimo imati, oformiti bolje, bolje dokaze jer želimo poboljšati naš rani pristup također imamo važna postignuća u smislu znanstvenog savjetovanja, a riječ je o jačanju procjene, odnosno tehnologije za procjenu zdravlja. Sva ta postignuća pokazuju e, da smo na dobrom e, mjestu, da smo u dobroj poziciji 16 mjeseci prije našeg preseljenja e, u Amsterdama. Mnogo toga s čime možemo biti zadovoljni. Amsterdam je dobro povezan s ostalim gradovima i veliki dio naših zaposlenika spreman je preseliti se u Amsterdam. No, želim jasno e, reći, preseljenje u drugu državu je doista golemi e, potuhvat čak i u najboljim e, okolnostima. A, a još je složeniji zadatak s obzirom na vrlo ambiciozne rokove postavljene zbog Brexita. Moramo to učiniti do 29. ožujka 2009. Pred nama je mnogo prepreka. Najveća najveća prepreka trenutačno je činjenica da dokad se preselimo naša nova zgrada u Amsterdamu neće biti e, gotova. Tjesno surađujemo s nizozemskom vladom u iznaloženju privremenog e, rješenja, no to se mora obaviti vrlo brzo. To će naime biti ključno za posao koji ćemo obavljati do ožujka 2019. Velika nepoznanica je i broj zaposlenika koji će se u konačnici preseliti u Amsterdam. Naša interna, e, naš interni upitnik, e, anketa pokazala je da je 81% zaposlenika spremno to učiniti. No to je najbolji slučaj no čak i u najboljem slučaju izgubit ćemo jednog od pet naših e, zaposlenika, gotovo 200 e, njih. A to je e, golemi gubitak u smislu onog što mi radimo. Još je važnije, ne znamo tko će to biti, dakle ne znamo kakav, kakvu vrstu znanja, odnosno kakvu vrstu stručnog znanja ćemo izgubiti a da bismo to ustanovili i da bismo našli zamjene e, treba nam mnogo vremena. Moramo pozorno planirati što se tiče regulatornog okvira u Europskoj uniji sve ono što je Ujedinjena kraljevina obavljala morat će u budućnosti biti podijeljeno na preostalih 27 članica. Tijekom protekle godine obavili smo analizu kako bismo utvrdili koji su potencijalni nedostaci e, s kojima ćemo se suočiti no veseli me što su države članice pokazale aktivnu želju i predložile konkretne e, mjere. E, zajednički napori naše agencije država članica nadam se da će nam omogućiti da zadržimo naše osnovne zadatke, da ih dobro obavljamo, no unatoč tome neka područja će osjetiti negativne posljedice. E, e, mi ćemo morati e, obustaviti ili skratiti revizije i osposobljavanja. Također morat ćemo usporiti usvajanje ili primjenju um, legislative o medicinskim proizvodima, zaštiti podataka. Treba ćemo usporiti ili odgoditi provedbu akcijskog plana za napredne terapijske e, lijekove. Osim toga, morat ćemo odgoditi suradnju e, sa ombudsmanicom, odnosno pučkom pravobraniteljicom mi smo jedna od institucija koja smo e, doista se okoristili E, proaktivnim e, pristupom radu gospođe o e, Ona je dala vrlo pozitivan pogled na našu procjenu HPV cijepiva, a njezina reakcija pokazala je samo koliko, koliko sve to može ojačati povjerenje javnosti u naš rad. Gospodine predsjedavatelju, dame i gospodo, ovo je e, kritični trenutak za EMU, najkritičniji u posljednjih 22 e, godine. Mislimo da neće doći do krize s obzirom na izbor e, Amsterdama, neće doći do nikakvih značajnijih odgoda u davanju ovlaštenja za lijekove. No međutim, cijenu ćemo morati platiti u drugim područjima našeg djelovanja. A i zbog toga vam se obraćam i naglašavam pred nama su golemi izazov te stoga računamo na vašu daljnju podršku. Hvala vam gospodine predsjedavatelju, sprema sam odgovoriti na pitanja. Hvala lijepa, sada ću dati riječ gospođi Cabezon Ruiz koja će govoriti u ime naše kontaktne osobe, kolegice Biljane Borzan. Izvolite. E, puno hvala. E, puno hvala gospodine ravnatelju Europske agencije za lijekove. U potpunosti razumijem promjene, poteškoće koje su <clears throat> promjene uzrokovale i nadam se da ćete moći na dovoljno dobar način preseliti agenciju iz Londona za Amsterdam na dobrobit Europske unije. E, Barcelona je bila kandidat za prihvaćanje agencije, međutim bili smo svjesni poteškoća kroz koje sada prolazimo. Obratit ću se sada na dvije vrste poteškoća o kojima ste govorili. <clears throat> Jedno je vezano za cijepiva, a drugo za podsticaje e, za za istraživanje. Europska medicinska agencija najprije traži e, organizirana, centraliziran način odobravanje svih lijekova, takozvanih posebnih lijekova, lijekova za, e, za rijetke bolesti jer sada države članice nemaju tome potpuni pristup kako bi mogli odrediti cijene, uključujući cijenu koju će e, zdravstveno osiguranje vraćati samim građanima. A lijekovi postaju sve specifičniji. U Europskoj uniji dajemo potporu serijom financiranja kako bismo takvu vrstu lijekova imali. Međutim, čini mi se da s obzirom na e, razvoj medicine do toga neće doći od danas na sutra. Ali precizna medicina e, zapravo zatvara određene e, skupine i sada se često mijenjaju potrebe. Europska komisija će dakle morati proučiti ovu situaciju jer mislim da nije niti sa socijalnog niti sa gospodarskog stanovišta ovako što održivo. Ne znam hoćemo li moći naći financiranje za sve što je potrebno. Moramo dakle ponovno se pozabaviti modelom posticaja. Kako je vaše mišljenje o tome? Trebali bismo se možda više usmjeriti na situaciju na tržištu. Sve vam to kažem, imajući na umu prvenstveno sadašnji kontekst um, same e, rasprave, javne rasprave o um, otpornosti na mikrobe. Dakle, e, anti e, mikrobna otpornost je sasvim drugačije pitanje. Na srednji i dugi rok što mislite, hoće li ovaj sustav posticaja biti isti? Hoće li trebati odobrenja za stavljanje na tržište cijepiva? Cijepiva su nam potrebna, to je jasno, ali u velikim dijelu Europe E, mnogi e, sada vode kampanje protiv cijepiva. E, mnogi se ne žele zbog toga cijepiti i dakle stanovništvo nije dovoljno imuno na te bolesti. Trebalo bi proučiti zaista kakve negativne posljedice mogu imati oni, ona cjepiva koja su najviše sporna to bi trebalo, dakle, o tome obavijesti građane kako to ne bi imalo negativne posljedice na sve građane. E, hvala lijepa, sada dajem riječ Peteru Lizevu. Puno hvala. E, hvala i na ovim e, uvodnim riječima. Da, Selidba iz Londona u Amsterdam će sasvim sigurno dati puno posla mnogim vašim kolegama. Razgovarali smo telefonom i razgovarali smo o tome da je potrebno da imate atraktivno sjedište koje će privući visoko kvalificirano osoblje a oni koji rade u Londonu sada neće ih nužno privlačiti e, svaka lokacija. Jasno mi je da mnogi u Europskoj agenciji za lijekove se puno bave činjenicom oko toga kako organizirati proces. Međutim, ne mogu prihvatiti da isključivo govorite o selitbi. Mi u Europskom parlamentu često govorimo o Brexitu i mogli bismo svakodnevno govoriti samo o Brexitu. Međutim, gra, europski građani ne bi prihvatili da mi isključivo govorimo o Brexitu. Moramo odrediti koji su politički prioriteti i riješiti praktične probleme. Očekujem to i od djelatnika Europske agencije za lijekove. Vaš je kolega govorio o nekim pitanjima i one jesu zanimljivi, ali ne zanima nas isključivo pitanje Brexita. Gospođa Capezon se osvrnula i na otpornost, antimikrosku otpornost. O tome smo puno razgovarali na ovom odboru. I ne možemo zauvijek raspravljati o toj temi, a da pritom ništa ne napravimo. Europski je parlament više puta pozivao Europsku komisiju da se uspostavi sustav za dobivanje novih antibiotika. To nije lak posao. moramo regulirati e, antibiotike. Jučer sam razgovarala s jednim e, biologom i već imamo e, patogene koji su otporni na mnogo toga. Već smo govorili o uvođenju novih antibiotika pod striktnim uvjetima. François Grostet i ja osobno smo razgovarali s gospodinom Junkerom, a Europska komisija nema nikakvih planova da na tom planu predloži zakone. I još sam se više zgrozio kad sam čuo da od srpnja sljedeće godine neće više biti zakonodavnih prijedloga. Drugim riječima, u sljedeće tri godine nećemo se baviti ovim problemom. Molim Europsku agenciju za lijekove da hoćemo li tri godine e, ne raditi ništa sjediti skrštenih ruku mi dok će e, patogeni podivljati. Ili ćemo pak uvesti nove antibiotike na tržište, jer činjenica je da ljudi umiru, a ništa se ne radi. E, što, e, kakav je stav Europske agencije za lijekove? Gospođo Mirjam Dali, hvala. Hvala vam profesore Razi što ste došli na ovaj sastanak i što ste nas informirali kakva je situacija sa selidbom. E, znam da je to ogroman zadatak a još je i veći s obzirom na to da se morate preseliti u kratkom vremenskom razdoblju. U jednom se času također naglasili i e, to da vjerojatno nećete imati zgradu u kojoj biste trebali e, se preseliti do onog vremena kad biste tamo trebali otići. S obzirom dakle na selitbu koja sasvim sigurno nije jednostavna, istovremeno dakle e, EMA mora odraditi e, mnogo važnih stvari. I jasno nam je da je to sve skupa vrlo osjetljivo pitanje. Zanima me međutim, jeste li možda razmišljali o eventualnoj alternativi za slučaj da se ne možete preseliti u određenu zgradu u Amsterdamu do onog datuma kada budete morali otići iz Londona. Ako se time bavite, možete li nam što više reći o tome? No, naravno, osim selitbe, to je sve, jest veliko osjetljivo pitanje, ali htjela bih vam uputiti nekoliko pitanja o tematici rada vaše agencije. Kolega je upravo govorio o otpornosti mikroba. To je važno ne samo za naš odbor, već za cijeli Europski parlament. To je sasvim sigurno e, tema koja izaziva zabrinutost i mi e, želimo znati koliki je razmjer tog problema. Jasno vam je koliko je to važna situacija jer smatra se da u Europskoj uniji milijardu i eura ode na probleme vezane za e, otpornost mikroba. Do 2050. godine i bolesti e, koje su otporne na antibiotike također uzrokuju 25 tisuća smrtnih slučajeva godišnje. Dakle, sve je to za nas važno. U našem odboru izrađujemo i izvješće na vlasticu inicijativu. Zanima me dakle što radi Europska agencija za lijekove jer e, kako pacijenti tako i e, mnogi e, zdravstveni objekti daju nam podatke i naravno liječnici koji e, izdaju recepte za, e, za antibiotike. Uputila bih vam još jedno pitanje na drugu temu, a to je uredba o kliničkim pokusima dogovorene 2014. godine, međutim još uvijek čekamo da stupi na snagu. Koliko smo shvatili, e, EMA mora e, osnovati godišnju bazu podataka. Možete misliti, mi smatramo da je to vrlo važna uredba kako bi se simulirala medicinsko istraživanje, ali isto tako kako bismo imali pravila vezane za kliničke pokuse. Zanima nas što nam EMA može reći o tome i možete li nam reći kada će se finalizirati ta baza podataka? I posljednje pitanje vezane za prijedlog komisije o procjeni u zdravstvenom zdravstvenog e, stana jer to je nešto gdje ja vidim ulogu vaše agencije. Što vi o tome mislite, te kakvu ulogu mislite da treba igrati vaša agencija prilikom procjene e, tehnologije koje se koriste u zdravstvu. Hvala. <coughs> Profesor E, Bjorn Lemer sada ima riječ za komentare. I think this is a unusual year and... Ovo je neobičajna godina od kako su um, Britanci odlučili otići iz Evropske unije. A Posljedica toga jeste da se Ema seli iz Londona u Amsterdam i to je veliki izazov za izvršnog direktora i njegovo osoblje. A gospodin Razi i njegovo osoblje rade što bolje mogu kako bi se što e, glađe preselili. Teško je pretpostaviti sve implikacije koje to ima. Međutim, izvršni direktor i njegovo osoblje uzimaju u obzir mogućnost promjene e, e, promjene dakle u o, sastavu osoblja. A isto tako i upravni odbor gdje ja predstavljam Europski parlament također se bavi tim pitanjima. Preselit će se dakle agencija iz Londona u Amsterdam i tamo nastaviti raditi važne stvari za Europsku uniju. Među tim stvarima također se nalazi i veliki e, problem otpornosti bakterija. Nastavit će se i dalje na tome raditi. Hvala lijepo. Želi li Europska komisija komentirati? The Izvolite, predstavnik komisije ima riječ. Odgovorit ću na par stvari koje smo do sada čuli, ali možda bi bilo bolje da najprije odgovori gospodin Razi. Ne, to nije moguće. Profesor će zaključiti raspravu. Pa prema tome, ako nemate komentara, vi to samo recite i to pa ćemo na tome. Htjela bih samo komentirati na par stvari. Puno komentari smo čuli o otpornosti bakterija. E, to jest jedno od prioriteta Europske unije, a imamo i odgovarajući plan koji se zasniva na zdravstveno, pristupu jedinstvenog e, e, zdravstva i radi se dakle na razvoju novih lijekova za e, borbu protiv mikroba. Treba naravno dati i vitalno je odobriti takve lijekove, ali s obzirom na prirodu antibiotika morali bismo možda pronaći i nove poslovne modele imamo i e, istraživačke projekte iz kojih moramo učiti, a sve to razrađeno je u akcijskom planu komisije. Hvala lijepa. Petra. E, s obzirom da ipak imamo malo vremena, ja bih htio sada ući u malo više pojedinosti. Gospodin Razi i predstavnik komisije su tu naravno, pročitali smo plan, a i jako smo vas pažljivo slušali. Međutim, e, jasno je da Evropska komisija vodi različite istraživanja i tako dalje. Međutim, one od srpnja sljedeće godine neće rezultirati zakonodavnim prijedlogom. Osim ako nešto ne napravite sada jer ono što smo mi čuli iz usta Europske komisije, od lipnja sljedeće godine komisija više neće davati zakonodavne prijedloge. Dakle, nećemo imati zakonodavni prijedlog niti u tom razdoblju, to znači da u sljedeće tri godine nećemo imati nikakve zakone i to znači da će ljudi umirati zato što se ovaj problem ne rješava. Akcijski je E, plan e, pun e, riječi i naklapanja. Međutim, sadašnji povjerenik je povjerenik već više godina. Juncker je predsjednik komisije već više godina, ali nemamo nikakve zakonske prijedloge u tom smislu. Možemo zasebno govoriti o sjedištu Europske agencije za lijekove ali možda bi nam, iako komisija to ne može reći, nam gospodin Razi mogao reći da nećemo tri godine trebati čekati da se problem riješi. Hoće li dakle Europska komisija u ovom parlamentarnom sazivu e, dati e, prijedlog? Hvala. Hvala. Hvala. Izvolite gospodine Razi. Hvala vam gospodine predsjedniče. Ja sam pokušao zabilježiti sva vaša pitanja i sve vaše razloge za zabrinutost, što me nije iznenadilo i ja se s time slažem. Nastojat ću dati odgovore i ponuditi rješenja. E, dakle, da krenem od E, mikropske otpornosti. Što se tiče dakle toga i Brexita, e, mislim da će to uistinu e, biti i dalje naš prioritet u našem poslovnom planu do samoga kraja. Ja sam inače mikrobiolog po struci usput rečeno, tako da tako da mi je ta tema vrlo bliska, ne samo zato što radim za ovu instituciju, nego i kao bivšem znanstveniku. Neke su aktivnosti u našem e, djelokrugu rada. Možemo utjecati na odredno zakonodavstvo 2006. 2008. Mi imamo e, strategiju koja se bavi dakle praćenjem stanja u Europi. Zatim imamo e, još jednu inicijativu koja dosta dobro napreduje. Kao što ste svi istaknuli, riječ je o jednoj kompleksnoj zadaći Dakle, tu postoje poticaj za istraživanje, zatim e, prilike na tržištu. E, čitava problematika je vrlo kompleksna. A onaj dio na koji možemo utjecati jest da zakonodavstvo ne bude dodatna prepreka našim daljnjim aktivnostima. Mi smo imali e, još e, jedan krug sastanaka sa FDA. Dakle, ako dođe do bilo kakvih neslaganja među regulatornim tijelima, to bi moglo dovesti do daljnjih odgoda, tako da se pokušavamo pripremiti za to. Nova klinička ispitivanja u ovom području mogu imati koristi od tehnologije, ali isto tako nam treba jedan e, fleksibilni pristup. Dakle, imamo isto tako i druge mogućnosti za napredne tehnologije. Imamo takozvani prime. Jedan od eh, dužnosnika EME je ima na visokoj poziciji Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, tako da mislim da neće biti teško izvršiti prijenos znanja koje je potrebno. Što se tiče smjernica, eminih smjernica, to je bilo pitanje, odnosno zahtjev zastupnice Dali. Mi imamo ograničene ovlasti, e, budući da je to u nadležnosti država članica i samih liječnika, no mi snažno e, potičemo rad u tom smjeru Teško mi je reći hoće li to biti za tri godine ili za šest mjeseci. Situacija je nepredvidiva. Nemam e, nikakve dodatne informacije osim onog, onih službenih informacija Svjetske zdravstvene organizacije i OECD-a. Mogu vam samo reći da mi, e, dakle da se u tom području događaju pomaci svakog dana. Bolje bi bilo da se ne gubi vrijeme, ali ne mogu vam dati precizne vremenske rokove. Nažalost, e, ne raspolažem takvim saznanjima. Koliko shvaćam, jedno od bitnih pitanja bilo je e, na koji način možemo financirati istraživanje u području cijepiva i na koji način e, se nositi sa visokim cijenama. Dakle, to izlazi izvan naše sfere utjecaja. Mi smo uvijek e, pokušali dati maksimalnu potporu u skladu s našim mogućnostima. Što se tiče e, precizne i personalizirane medicine, dakle to su neke, nove pojave. Ono što mi nastojimo učiniti jest e, imati e, čvrste dokaze u trenutku predavanja zahtjeva i puštanja u optice. Mi isto tako nastojimo promicati to da se i u registrima nalaze dakle dokazi i da to bude preduvjet e, za dakle puštanje tih lijekova na tržište. Međutim, ukoliko ne dođe do e, promjena u modelu definiranja cijena, naši napori neće dati rezultata. U tom e, smislu, kao što sam rekao u uvodnom izlaganju, mogu samo istaknuti da mi e, imamo zajedničke savjete i mislim da zapravo kada sjednemo za stol vidimo da postoje velike razlike, međutim nakon sastanka ipak uspijevamo dogovoriti 50 do 60 posto toga. Mislim da je to dobar početak, slažem se da to nije dovoljno. Što je sa... Dakle, mi zadržavamo većinu podataka, mi bismo te podatke trebali koristiti što učinkovitije i paralelno ako je moguće. Ako su kolege s nama na početku programa, oni mogu zatražiti dodatne dokaze, a ne da ih traže pet ili deset godina kasnije. Mi surađujemo s komisijom na tome. Mislim da bi bilo dobro da ne mijenjamo svoju ulogu ali u svakom slučaju moramo uzeti u obzir relativnu učinkovitost i to na početku samog, same izrade e, proizvoda, budući da to može biti korisno za industriju i za pacijente i da kako to je korisno u smislu održivosti. Evo, dakle, to je kako mi gledamo na svoju ulogu u tome internom. Ne znam jesam li odgovorio na sva vaša pitanja. Možda ste očekivali više. Ne znam jesam li nešto propustio. Želim također zahvaliti gospodinu Lemeru na suradnji i na konstruktivnim kritikama i na tome da smo uvijek nastojali pronaći rješenja. Ja shvaćam ovo što je on rekao vezano uz ocjenu rada EME i želim mu na tome zahvaliti. Što se tiče zgrade, kao što je najavljeno, u Amsterdamu ćemo dobiti novu zgradu koju tek treba izgraditi. Predviđeno je da to bude u travnju 2019. godine, dakle tada ćemo dobiti dio zgrade, a e, čitava zgrada će biti gotova negdje u studenom 2019. godine, tako da imamo ponudu za privremeni smještaj. E, imamo dva tima koja rade na tome. Jedan u Amsterdamu. a tamo. Isto tako imamo i nizozemski tim u EMI. U sljedeću srijedu ćemo na sastanku upravnog odbora odraditi prvi službeni korak u tom smjeru. Što se tiče plana B, e, svaki daljni korak e, ovisit će o tome hoće li probitni plan biti e, dovoljno jasan. Dakle, samo u slučaju da to nije tako možemo ići na sljedeći korak. Do sada nemamo nove vremenske rokove, dakle drugačije od onih e, koje smo predstavili u lipnju. Mi i dalje pratimo situaciju. Imamo trajnu potporu komisije. Sada ulazimo u novu fazu. Dakle, sada se polako uspostavljaju baze podataka, međutim pokazuju se da postoje i određene poteškoće. Mi e, moramo u te baze podataka staviti uredbe, e, uredbu o transparentnosti, rezultate kliničkih ispitivanja, zatim uredbu o zaštiti podataka, te e, sve ono što se odnosi na poslovne povjerljive podatke. To mora biti konzistentno sa svim funkcionalnostima uz 28 sustava među kojima mora postojati interakcija. Dakle, sada smo u fazi testiranja korisnika. E, dakle, može, mogu se pojaviti bagovi, može se dogoditi da neke funkcionalnosti nisu e, sasvim zadovoljavajuće za države članice, a isto tako kao što možete im zamisliti, države članice mogu imati različite očekivanja. Mi jesmo po prirodi optimisti, no Čak i kada sustav bude gotov, mnoge države članice se možda neće moći spojiti s obzirom da e, dakle postupak donošenja odluka nije u potpunosti kompatibilan sa tim e, dakle našim procesima. Mi e, ćemo dati sve od sebe ali očekujemo da prilikom testiranja sustava se mogu pojaviti e, dodatni zahtjevi. E, kao što sam rekao, vremenski rokovi se nisu promijenili. Mi očekujemo da će se stvari razjasniti sljedećih nekoliko tjedana, odnosno sljedeće godine. Nadam se da nisam ništa propustio. Hvala, hvala vam profesore. Jedino što mogu reći je da vam svi želimo mnogo sreće i budući da nemamo više ništa pod točkom razno, želim samo reći da ćemo sljedeći sastanak održati 11. siječnja u Briselu. Hvala svima na pozornosti.